Pa, eh, dajem ponovno riječ eh, predsjedavajućem. Thank you. Eh. Hvala lijepa. Poštovane kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Situacija u Venezueli i međunarodna konferencija o venezolanskoj izbjegličkoj i migrantskoj krizi. EAS, visoka, e, visoka dvor za e, izbjeglice, su prošli tjedan u Briselu e, bili domaćinima međunarodne konferencije o situaciji u Venezueli i četiri i po milijuna venezolanaca koji su sad u situaciji krize, najdramatičnije krize našeg vremena trenutno, a to bi do kraja godine e, broj bi mogao narasti na 6,5 milijuna i to uz 5,5 e, e, Dakle, nakon Sirije to je najveća takva kriza. Ova humanitarna kriza je izazvana ljudskim djelovanjem, a potrebno je demokratsko rješenje koje treba proizaći iz same e, Venezuele i dobiti podršku međunarodne zajednice. Europski je parlament u više navrata podržao e, angažman gospođe Mogherini na ovome uz e, dugoročni angažman i traženje dugoročnog rješenja za Venezuelu. Javier Lopez eh, i gospođa Veronika Lorenzo prate situaciju. Eh, gospođa Lorenzo u EAS-u eh, je načelnica za Južnu Ameriku i traži se rješenje za ovu tešku humanitarnu situaciju u Venezueli i Također ćemo reći nešto o e, prošlotjednoj konferenciji. E, Čućemo i e, gospodina Jorge de la Cavaljera koji je na čelu odjela za Latinsku Ameriku digi a Prvo riječ ima Javier Lopez. Hvala lijepa. Kao što smo već čuli, ponedjeljak i utrak prošli tjedan se održala konferencija o međunarodnoj solidarnosti s Venezuelom i e, tamošnjom e, izbjegličkom krizom. Neću ulaziti u detalje, ali mislim da mi kao parlament e, možemo biti doista vrlo e, zadovoljni što je gospođa Mogherini potaknula ovu inicijativu e, i ovo je doista najveća kriza u tom dijelu svijetu kad i trenutno najveća kriza u svijetu. To je e, država od nešto manje od 30 milijuna stanovnika i ima gotovo 5 milijuna e, izbjeglica e, i nažalost došlo je do bijega stanovništva prisilnoga i to e, nije e, dobilo e, međunarodnu pozornost na način koji je trebalo i osim toga humanitarna situacija je vrlo loša i niti kratkoročno a niti dugoročno nema izgleda da se to poboljša a naravno ovakve krize predstavljaju i veliki teret e, za ostale države Latinske Amerike, one koje primaju e, izbjeglice, a 80% tih ljudi ostaje u Latinskoj Americi i e, naravno proračuni trpe i proces iz kita e, koordinacije e, zdravstva, zdravstvene zaštite, priznavanja akademskih stupnjeva, zapošljavanja i e, sve ostalo što treba rješavati u ovakvim situacijama. Dakle, mi smo kao parlament tijekom ove e, konferencije intervenirali. Ja sam e, govorio ime parlamenta. E, najveća fokus je na izbjeglicama koji su u Kolumbiji, Ekvadoru, Peru i drugdje u regiji i naravno moramo nastaviti surađivati, a e, međunarodna zajednica i Europska unija e, trebaju dati svoj doprinos e, u ovoj krizi. Mi naravno kao parlament i dalje ćemo pozorno pratiti, a rezolucije donosimo od 2014. godine. Možda nismo posvetili dovoljno pozornosti mogućim posljedicama i e, humanitarnim aspektima ove krize i e, morali bismo se i na to više koncentrirati e, kao i na posljedice po cijelu regiju. Rješenje je ili bi trebalo biti e, mirno i demokratsko e, koje vršenjem pritiska na tamošnji e, režim i to na organiziran način da bi došlo do promjene budući da je venezolanski narod zapravo najveća žrtva. Hvala lijepa gospodine Lopez na ovom briefingu, a sad dajem riječ gospođi Veronik Lorenzo. Hvala e, predsjedatelju i hvala što ste pozvali službu za vanjsko djelovanje na e, ovaj sastanak. Mi smo ovdje u pad poziciji i e, u Venezueli se situacija dalje nastavlja kakva je i bila na e, društvenom, humanitarnom i gospodarskom planu e, je situacija doista teška i narušava stabilnost cijele regije. Sedam je milijuna venezuelanaca koji trebaju pomoć 90% populacije živi ispod granice siromaštva e, i preko 50% djece ne ide u školu. I upravo zato e, dnevno iz te zemlje ostaje, e, odlazi 5000 ljudi. U kontekstu dubokih problema e, i krize demokracije i vladavine prava, ljudske, e, e, kršenja ljudskih prava i Michel Bachelet, visoki predstavnik za ljudska prava jedinih naroda, je naveo neke vrlo ozbiljne stvari u pogledu kršenja ljudskih prava koje se ne smiju ignorirati i Naravno da i Ujedinjeni narodi imaju zadaću e, provoditi e, postupke i mehanizme zaštite ljudskih e, prava. A ovo je sistemska kriza koja ne smije dugo trajati. Demokratski predsjednički izbori i poštivanje demokratske nacionalne skupštine e, su e, ključni a mi smo iznimno zabrinuti za e, prekid razgovora koje je moderirala Norveška i nema znaka obnavljanja političkog procesa uz odgovarajuću zastupljenost. neophodna je reinstitucionalizacija e, javnih e, ovlasti i Rješenje mora doći iz same Venezuele, ali u nekoliko posljednjih mjeseci zbog političkih eh, ramifikacija eh, eh, neophodna je neophodna podrška i potpora međunarodne zajednice te podrška mirnom povratku demokraciji i ustavnom poretku međunarodna kontaktna skupina i nadalje e, radi ne bi e, diplomaciji omogućila e, djelovanje i stvorila dovoljno prostora za prekid nasilja i rješavanje humanitarne situacije jer smo razgovarali s međunarodnom kontaktnom skupinom na marginama prošlotjedne konferencije i čuli e, e, i e, nakon toga objavili vrlo ozbiljnu izjavu koju je režim jako kritizirao. Moramo e, ostati u kontaktu s međunarodnim dionicima. Imamo e, i Enrika Inglesiasa koji e, je kontaktna točka za Venezuelu. I još posljednje o političkoj situaciji u Venezueli. Europska unija i dalje vrši pritiske i primjenjuje mjere pritiska, uključujući i mjere e, koje e, se primjenjuju e, i reverzibilne, su ukoliko dođe do procesa pregovaranja. 26. rujna nakon kršenja ljudskih prava i e, ubojstva kapitana Koste e, uvedene su e, sankcije i mi smo spremni poduzeti daljnje korake ukoliko dođe do definitivne suspenzije pregovora. Što se tiče humanitarnog aspekta i humanitarne pomoći, Evropska unija je snažno angažirana u Venezueli od 2018. godine uz e, preko 170 e, milijuna eura pomoći e, za regiju i uvijek naglašavamo želju da se pomogne venezolancima u njihovoj državi, ali i e, regiji koja prima ogroman broj izbjeglica. Uz proces iz Kita, mnoge su države dale svoju političku podršku u regionalnoj suradnji e, koja e, se trudi e, rješavati ovu ukupnu krizu e, i e, ta je kriza sad postala jedna od najprioritetnijih političkih situacija uz činjenicu naravno da je ovo nedovoljno financirano, a E, radi se o najvećem preseljenju ljudi u Latinskoj Americi ikada, a uskoro će ovo po brojnosti migranata postati vodećom krizom u svijetu i e, potreban je dodatni financijski napor za olakšavanje e, ove krizne situacije i prošli tjedan, e, kao što znate, 28. i 29. održana je međunarodna konferencija solidarnosti. Rezimirat ću rezultate konferencije. Mogu reći da je ona bila vrlo uspješna e, uz E, veliko sudjelovanje i e, preko 120 izaslanstava e, je nazočilo preko 500 sudionika, 15 delegata na razini ministara, u mediji je iznimno dobro pokriveno i također na društvenim mrežama. Mogu reći da smo zadovoljili cilj podizanja svijesti o tome koliko je teška situacija eh, u Venezueli i koliko bi teže još mogla postati ako ne eh, iznađemo neko rješenje. Tri su aspekta eh, o kojima se posebno raspravljalo Prvi je potreba za e, skupnim djelovanjem, kao što smo rekli u okviru procesa iz Kita. I važno je da se uskladi postupanje s izbjeglicama i migrantima e, na najekonomičniji način, a opet da se e, smanji pritisak na nacionalnu administraciju, budući da i dalje imamo incidente, rast napetosti, izljeve ksenofobije i upravo zato potrebno je dobiti podršku od međunarodne zajednice. E, ovo zahtjeva integrirani pristup i ova kriza nije završena E, prije nego što počne poboljšanje vjerojatno će nastupiti i pogoršanje. E, nekoliko je država govorilo o tome da ovu krizu treba pretvoriti u priliku e, i pomoći Venezueli da okrene to na neki način u svoju korist, ali razmjeri krize su ogromni i vrlo je teško naći nove izvore e, financiranja, okrećemo se bankama i privatnom sektoru za donacije. Moram reći da sam na tematskoj e, sjednici bila jako šokirana time koliko e, trpe najosjetljivije skupine žene, i e, djevojčice sve češće e, su e, žrtve nasilja na temelju rodne pripadnosti a i sve više siromašni stradaju E, uz e, iskaze i ksenofobije i e, zlostavljanja i treba možda staviti prioritet na te skupine. Ova konferencija nije prikupljala sredstva ali neke su delegacije e, priložile sredstva ukupno vrijednosti oko 120 milijuna eura, što će održati razinu napora i nastojanja koje ulažemo. I e, dalje e, treba nastojati na mobiliziranju veće podrške, a u Bogoti će sredinom eh, studenog biti eh, održan sastanak eh, Kito procesa, zatim sastanak u Ženevi u prosincu i razmatra se konferencija na kojoj bi se prikupljala sredstva negdje polovicom iduće godine, možda na marginama Travenskog sastanka Svjetske banke u Washingtonu. Hvala lijepa gospođo Lorenzo. Vrijeme nam je isteklo, poštovane kolege. Nastavljamo za nekoliko minuta na engleskom bez prijevoda, a ja dajem riječ gospodinu Jorgeu de la Imate dvije minute.